Good morning, ladies and gentlemen. Dear Speaker of the House of Representatives. E, dakle, e, gostovana gospođo predsjednice Nizozemskog parlamenta, gospođo Arib, poštovane kolege i kolegice iz Gornjeg doma Nizozemskog parlamenta i iz ostalih parlamenta Europe, dame i gospodo, prav, zaista je velika čast ovdje izraziti dobrodošlicu parlamentarcima iz čitave Evropske unije već drugog dana naše velike manifestacije e, interparlamentarnog tjedna. Nakon jučerašnjih konferencija mi ćemo danas otvoriti međuparlamentarnu konferenciju o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Europskoj uniji poznatu kao članak 13 konferencije. Prvo bih želio zahvaliti e, Nizozemskoj i njihovom parlamentu što su zajedno s Europskim parlamentom sudjelovali u organizaciji ove konferencije. I mislim da je suradnja bila i na političkoj administrativnoj razini upravo savršena, pa stoga još jedan puta veliko hvala, jer vi ste kao i uvijek u nizozemskom stilu bili nada se učinkoviti. Hvala vam puno. Dame i gospodo, gospodo, Ekonomski oporavak je počeo u Europskoj uniji, međutim, unatoč tome što on traje, mi imamo jako puno velikih izazova pred nama. 2016. vidimo da se smanjuje i usporava kinesko gospodarstvo i zbog toga očekujemo da će i naš oporavak ići relativno sporo. Američka monetarna politika se također dramatično mijenja, a isto tako vidjeli smo i smanjenje potražnje sa novih tržišta. A pritom još nisam niti spomenuo geopolitičke izazove koji će sasvim sigurno vrlo snažno utjecati i na summit Europskog vijeća ovog tjedna. Živimo u jednom zapravo zabrinutom, teškom vremenu, punom problema i mnoge stvari koje su se pokušale prikazati kao nacionalna pitanja de facto su evropske prirode i uzmimo samo pitanje izbjegavanja poreza ili ovo veliku izbjegličku krizu, zatim terorizam, situaciju s Rusijom, Ukrajinom e, i tako dalje. Samo da pogledamo pitanje Velike Britanije i da li će ostati u Evropskoj uniji ili će otići, vidjet ćemo šta će biti na velikom referendumu. Dakle, ako se budemo učinkovito ili želimo učinkovito boriti protiv svih ovih izazova i velike krize, Evropska unija bi trebala biti složnjeno ikada. Stoga nam treba suradnja na europskoj razini. Koristići naših 580 milijuna e, država, 28 država članica, dakle 580 milijuna stanovnika naših, koristeći sve ono što imamo, naše jako gospodarstvo, naše izvozne pozicije, sve naše kapacitete onda ako želimo da Evropska unija funkcionira dobro, moramo ojačati veze između Evropske unije i nacionalnih razina, posebno na području parlamenta i parlamentarne suradnje. I zbog toga sam jako zahvalan što su se ovdje okupili predstavnici nacionalnih parlamenta kako bi razgovarali o tim svim izazovima, naravno sa aspekta gospodarskog oporavka i općenito stanja ekonomije u Europi. Mi znamo isto tako da ovaj dio država koje su u eurozoni i koje dijele iste valutu su isto tako spasili mnoge što se tiče njihovog javnog duga i pomagali, ali isto tako su i umješani i, sudjeluju u aktivno u donošenju proračuna zemalja. Mi znamo da je potpisano više memoranduma o razumijevanju, više paktova koji čini se stvorili jedan politički sustav koji se bazira na velikoj političkoj odgovornosti. I zbog toga moramo ojačati ponovno našu demokratsku odgovornost i na nacionalnim razinama, ali i na evropskoj razini. Legitimitet koji uključuje veliku odgovornost pred javnošću, uključuje strukturne reforme i učinkovito upravljanje u vrlo općenitom smislu i na svim razinama. Dragi kolege, dame i gospodo, jučer ste imali priliku govoriti o e, promjeni i revidiranom, dakle novom izdanju europskog semestra, kao i o prioritetnim politikama za 2016. godinu europskom ciklusu. To ste govorili, smo o tome s različitih aspekata. I govorili smo isto tako o velikom problemu fenomena BEPS, zatim socijalnom trostrukom A, i ostalim problemima koji nas na tom području muče. Danas ćemo govoriti kako, će, kako se primjenjuje fiskalni pakt, odnosno ovaj, konf, dozvolite samo da kažem kako je ovo prva konferencija koja se održava u skladu s prema članku 13. sporazuma nakon što smo imali e, dogovor koji je o tome pao u studenom prošle godine. Nakon puno godina problema mi smo se konačno dogovorili koje će biti naše metode rada, koje će nam omogućiti da se u cijelosti koncentriramo ne samo na pravilnik, nego prvenstveno na sadržaj. Komisija je u svom pregledu godišnjeg rasta obećala implementaciju našeg ugovora i mogao bi čovjek očekivati da bi to doveo u međuvladinim, da budemo manje učinkoviti u vladinim ugovorima i u metodama kojima se koristi naša zajednica. Ali jedan bitni element prava Europske zajednice je da stvori mehanizme koji će osigurati implementaciju svih odluka koje su donijeli ko legislatori, dakle su zakonodavci i koji omogućava parlamentu dovoljno provjera svega što se događa kako bi ispunili puno našu odgovornost prema građanima Europske unije. I to je ono zbog čega je Europski parlament u svojoj rezoluciji o reviziji e, ekonomskog upravljanja i koje je usvojeno u lipnju 2015. nakon takozvanog izvješća Perez poziva na jačanje mehanizama demokratske odgovornosti i na europskoj i na nacionalnoj razini i poziva za punom integracijom e, ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u zakonski okvir Evropske unije. Dame i gospodo, ovdje u pitanju primjena najbolje prakse kako bi u globaliziranom svijetu naprijedili naš način upravljanja. To znači da ovdje svatko mora sudjelovati i dati najbolje od sebe. Međutim, ako želimo da Europa uspije, onda trebamo osigurati da parlamenti doista vrše demokratski nadzor i provjeru svih odluka i svih velikih i ključnih poteza vlada i naše egzekutive. Jer ako to ne učinimo, mi imamo recept za neuspjeh. Dakle, produbljivanje stabilnosti koordinacije i upravljanja bit će samo proveden ako budu izabrani demokratski predstavnici naših naroda u Europi i na europskoj i na nacionalnim razinama imali to pravo demokratskog nadzora i provjere. Mi moramo naravno to učiniti i u odnosu na donošenje nacionalnih proračuna. A kao partneri u toj zajedničkoj zadaći da se očuvaju načela demokratskog nadzora nacionalnih parlamenta kao i Europskog parlamenta treba održati kako bi upravo kao što smo i rekli već egzekutivu vladu mogli pozvati na odgovornost i kontrolirati de facto što radimo. U tom smislu vam želim u vašim daljnjim raspravama danas puno uspjeha, još jedan puta puno hvala na dolasku, nazočnosti, na vašoj sjajnoj suradnji jučer, a sada riječ predajem svoje draga kolegici Arib. Hvala. Monsieur le Président. Gospodine <clears throat> predsjedniče Europskog parlamenta, dragi kolege, Dame i gospodo, u ime nizozemskog parlamenta želim vam dobrodošlicu na ovaj konferenciju o stabilnosti i ekonomskom upravljanju koje često nazivamo konferencijom u skladu s člankom 13. pet ostalih međuparlamentarnih konferencija koje će održati Nizozemsko predsjedništvo održat će se u e, nizozemskom Binnenhofu gdje se već 200 godina održavaju e, sastanci što je znači doslovce u srcu nizozemskog parlamentarizma. Međutim, sada u ovom prvom semestru sastajemo se u nizozemskom parlamentu, u Europskom parlamentu. Hvala vam na gostoprimstvu i na ovoj lijepoj suradnji prilikom organizacije ove konferencije. Konferencija se održava u trenutku kada sve države imaju puno posla kojeg ne mogu obaviti same velik broj problema našeg društva ne staje na granicama naših država. Atentati u Parizu, velik priljev imigranata su tek manifestacije najbolnijih momenata. Međutim, rasprava o ulozi Velike Britanije u Europskoj uniji i nizozemski referendum o sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom pokazuje da je Europa danas bliže građanima nego ikada ranije. Te probleme niti jedna država ne može rješavati sama. Potrebno je surađivati na europskoj razini. Moramo o tome razgovarati međusobno. To je također tema parlamentarne dimenzije predsjedavanja Nizozemske Europskom unijom. Dakle, trebamo stvoriti utjecaj nacionalnih parlamenta na donošenje odluka na razini Europske unije. Tu parlamenti mogu igrati veliku ulogu. Zastupnici pojedinih država najbolje mogu prenijeti mišljenje svojih birača različitim razinama e, upravljanja u Europi. Oni mogu iako ne kontroliraju donošenje odluka, e, naznačiti što misle njihovi građani i to na izravan i neizdavan način u Europskom parlamentu. Danas ćemo raspravljati o ekonomskom upravljanju i proračunskoj politici u Europskoj uniji. Radi se o temama gdje ako jednog dana uspostavimo suradnju dakle, na e, onome što je stvoreno 1952 kada je osnovana Europska zajednica za ugljeni čelik. Radi se dakle o ekonomskom ugovoru. Ova konferencija u skladu s 13. čini se da je jako stručna. Međutim, ne smijemo zaboraviti da se ovdje radi o temeljima našeg blagostanja, a to je stabilna i zdrava proračunska politika. Proteklih smo godina tu puno na tome radili i to teško. Nije uvijek teklo glatko. Ponekad nam se činilo da moramo raditi protivno nekim mišljenjima kako bismo ostvarili ono što smo preuzeli 1997. godine prilikom potpisivanja pakta o stabilnosti i rastu. Nije bilo lako govoriti o tome da je potrebno uvoditi mjere štednje, što i dalje nije lako u mnogim državama. Bilo kako bilo, uspjeli smo ostvariti široki konsenzus kako u MMF-u i OECD-u, tako su um, nam rekli da smo na pravom putu. Ostvarili smo to zajedno i možemo na to biti ponosni. Godinama smo se sada borili protiv ekonomske i financijske krize, a sada je naš prioritet da sve to ostvarimo na dugi rok. Moramo djelovati odmah čim se problemi pojavi. Međutim, naša je dužnost, naglašavam, naša je dužnost kao zastupnika da damo i smjernice vezane za budućnost. To djeluje abstraktno, međutim i nije toliko abstraktno. surađujući s Europskim parlamentom odlučili smo da ova konferencija bude praktična i interaktivna. Tako ćemo danas poslijepodne govoriti o ulaganjima u gospodarski rast, o konvergenciji, o e, tržišnom natjecanju i to ćemo voditi na način koji nije uobičajen. Trebamo govoriti dakle o ekonomskom upravljanju u Europi i to kao zastupnici. Jedno se pitanje postavlja, postoji li dovoljan prostor za e, međuparlamentarnu suradnju i razmjenu dobrih praksi? Osobno smatram da Nizozemska na tom planu ima što za reći i mora igrati ulogu. Jer mi smo zemlja koja je uvela e, mnoge teške mjere, ali e, smo uspjeli isto tako analizirati e, našu liberalnu politiku koja je temelj naše proračunske politike na koji način se primjenjuju nova proračunska pravila u pojedinim državama članicama? Može li proračunska koordinacija se poboljšati, a da se pritom ne smanji nadzor parlamenta? Tu su sve relevantna pitanja. Moramo o njima razgovarati. Osmislili smo našu raspravu koja će biti otvorena i transparentna kako i treba biti u suvremenim demokracijama. Moramo dati jako puno prostora za interakciju i mislim da će to dati kvalitetnu raspravu i e, u potpunosti valorizirati vašu ulogu kao zastupnika. Želim dakle da uspješno radimo i moramo pokazati da je Europa više nego zbroj svojih dijelova. Hvala. Eh. Merci beaucoup. Madame. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, dragi kolege, dopustite mi da vam dam jednu obavijest upravo sam čuo da ove godine e, na našoj konferenciji je došlo 137 zastupnika, e, što je rekordna brojka. E, hvala vam lijepa i želim da ostanete do samog kraja konferencije u vječnici. Prema programu Sada će predsjedati gospodin Baka iz Nizozemskog senata i njegov su predsjedatelj bit Roberto Gualtieri koji predsjedava odborom za ekonomska i monetarna pitanja u Europskom parlamentu. Pozivam ih da sjednu za stol predsjedavajućih. Hvala lijepo gospodine Schulz i Madame Krip na ovim uvodnim riječima. Dobro jutro. S moje strane nastavit ćemo našu sjednicu. Nema sumnje da su stajališta koje su iznijeli prethodni govornici Madame Karib i gospodin Schulz sasvim sigurno otvorili zapravo put za našu raspravu danas. Jer mi visoko cijenimo da Europski parlament eh, organizira ovu veliku sjednicu u velikoj amfiteatralnoj dvorani. Vidim puno lica koje sam već i jučer vidio, naših kolega parlamentaraca i nadam se da ćete sva iskustva s jučerašnjih sesija unijeti u današnji rad. U prvom dijelu danas želimo se skoncentrirati na najbolju praksu i pozivam vas da pridonesete aktivno današnjoj raspravi. Očekujem da ste dobili onaj memorandum o cijeloj pozadini današnje diskusije koja vam je dostavljena već prije konferencije, ali ako slučajno niste dobili, zbog nedostatka vremena, onda da to velimo kratko šta je bilo. Mi ćemo govoriti o tome koje su naša iskustva, kako su kriteriji povezani u praksi, kako zemlje članice kako se postupaju i bave se i kako reagiraju na sve veće troškove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja? Da li institucionalni okvir pruža dovoljno prostora parlamentima za međuparlamentarnu suradnju i razmjenu najboljih praksi? I kako će se popraviti na nacionalnoj razini implementacija svih preporuka komisije? Vi ćete sad ovdje među nama pozdraviti i šefa eurozone kolegu Disselsloma. mi zbog e, onih događaja koji su bili sad već u veljači i zapravo velikog sastanka koji je 11. veljača održan i posvećen i koji nije bio opće u javnosti objavljen do danas, i održan upravo problemima kojima se muči Evropska eurozona. Danas ćemo biti s time upoznati. Zatim ovdje pozdravljamo potpredsjednika e, Nizozemskog revizorskog suda, odnosno e, koji će mi isto govoriti o tim problemima. Zatim e, gospođu Rable koja je u odboru za financijska pitanja francuskog parlamenta ona će s nama podijeliti njezi njihova iskustva kako se Francuska u zadnje vrijeme nosila sa financijskim izazovima koji su u izravnoj vezi sa svim onim o čemu ovdje govorimo i zatim dobrodošlicu i pozdrav mom supredsjedatelju, a to je predsjednik e, ekon odbora, a zapravo ima više funkcija, jer e, osim što i predvodi taj važni odbor, on se uvijek aktivno bavi tim temama i postavlja jako puno konstruktivnih pitanja. No, prije nego što krenemo dalje, da samo ocrtamo željeni cilj ove konferencije, kako smo to zamislili organizatori, a ja sam inače član organizacijskog odbora bio, su smatrali da je došlo pravo vrijeme sada kako bi se razmijenila praktična iskustva nakon što se već nekoliko godina bavimo ugovorom o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju, takozvanim fiscal compactom. Za neke od nas e, je ovaj život ovih godina bio takav da živimo u vrijeme prekomjernog proračunskog deficita i mi moramo vidjeti šta kažu pokazatelji koji su navedeni u ugovoru o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju i kako ti makroekonomski pokazatelji govore o našem aktualnom stanju. No da vam kažem nešto iz svog osobnog iskustva. I to će biti zapravo jedina intervencija koju ću ja imati o toj temi za sad. Kao, dakle, predsjednik isto tako proračunskog odbora u nizozemskom parlamentu i ume svoje stranke, naš izvjestitelj i predsjednik, mi imamo E, zapravo isto tako pravo kao prihvaćati ili odbijati bilo kakve zakonodavne prijedloge. A isto tako imamo i naš nacrt proračuna i se pred, ima, uživa istu proceduru kao zakon u parlamentu, dakle mora dobiti suglasnost oba doma parlamenta da bi bio usvojen. E sad, kao član upravo proračunskog odbora, smatrao sam da bilo kakva vanjska intervencija E, može samo poremetiti naš uhodan i predvidiv ciklus donošenja proračuna. A intervencije to je došlo preko one čuvenog CSR-a, odnosno preporu, specifičnih preporuka za zemlje. I bilo je to naravno direktna posljedica našeg pridržavanja u kojoj mjeri smo uspjeli ispuniti sve kriterije ugovora o stabilnosti, koordinacije upravljanja. I e, mislim da moj ministar financija može upravo i posvjedočiti kako smo imali jednu vrlo izazovnu zadaču jer smo trebali većinu dobiti u oba doma kako bi proveli strukturne reforme i zadovoljili tu kritiku koju smo dobili, odnosno tu, dakle sve što smo dobili u specifične preporuci na su zemlju. Dakle, tu su bili problemi mirovinske reforme, strukturnih reformi, a i drugih problema kod recimo konjunkture, u, recimo stambenu graditeljstvu, u stambenom sektoru i tako dalje. Međutim, imala je ta situacija koju smo proživjeli i svoje dobre i loše strane. Jedna od dobrih strana je bila da nam je ugovor o stabilnosti koordinaciji i upravljanju e, uvela jednu vrlo, vrlo strogu disciplinu u sve što smo radili, koja se zasnivala uvijek na vanjskoj analizi i koja nam je pomogla da e, često provedemo mjere koje smo odavno trebali provesti, ali nismo i u tom mjeri smo bili jako profitirali. A sada, koje su bile slabosti te situacije? Slabosti situacije su bile što nismo uopće poznavali ni terminologiju, nismo se snalazili u postojećem ciklusu, nismo shvaćali što te intervencije znače. I implicite smo morali prihvatiti politički izbor za štednju, drastične rezove, ali nismo još uopće znali o čemu je sve riječ i dokle će to ići. Međutim, to je naravno ista situacija koju smo mi prveno u srži svih oštrih i teških diskusija u nacionalnim parlamentima diljem Europe. Uglavnom, i bez obzira na kompleksnost čitavog tog novog donošenja proračuna u okviru evropskog, dakle u skladu sa evropskim semestrom, s tim procesom, mislim da vam je to sve poznato, ali i znate da je bitno da taj cijeli ciklus ima vrlo, vrlo daleko sežni legitimitet u Europskoj uniji. I upravo ova konferencija treba odigrati jednu vrlo važnu ulogu u tome, jer da se to shvati, jer ja inače da bude transparentnije. Jer mislim da bilo kako mračno, neprozirno donošenje takvih odluka u Europi, kao i odsutnost drugih demokratskih instituta, može samo oslabiti legitimitet ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju. Prema tome, ovaj proračunski ciklus je jedan od ključnih tema svih rasprava u nacionalnim parlamentima. I mislim da mnogi od vas koji ste došli iz zemalja kao Portugal, Irska, Cipar, Grčka i druge zemlje članice koje su provele vrlo dramatične i drastične mjere, imate jako puno iskustva koje možete s nama podijeliti. I danas je upravo taj dan kada to možete učiniti. Vjerujem da možemo puno naučiti jedni od drugih danas, a to je bio cilj ove konferencije, posebno ovog današnjeg prijepodnevne sesije. No, da sada pređemo na neka praktične stvari. Vi ste uglavnom upoznati sa modalitetima rada ovdje, naime kako se javljate za riječ nakon što naša četiri govornika koji će dati one ključne uvodne govore, dakle da onda otvorimo diskusiju i vi se javljate. E, član, vi ste pozvani na sudjelovanje, ali molimo vas da se pridržavate strogo vremenskih ograničenja je kada se javite za riječ jer inače nećemo stići sve obaviti. Znači, vaše javljanje za riječ će trajati između dvije i tri minute. Mi ćemo biti vrlo strogi i reći ćemo vam da li je dvije ili tri minute, ovisno koliko vas se javi za riječ. Svi ovdje imate, svi imate na stolu ispred sebe sve potrebno da se javite za riječ i da se upišete. Naravno, vi ste naši kolege iz nacionalnih parlamenta, a tako isto i zastupljeno ovdje na govornici imamo dva, dvojcu kolega iz nacionalnih parlamenta i ostali iz Europske razine. Prema tome sada bih riječ dao Prvo Žerojenu Dijsselblumu, kao što smo već rekli predsjedniku Eurozone, i upozoravamo ga da ima samo 10 minuta govoriti, mora se držati proračunske discipline i u svojoj intervenciji. Izvolite. Hvala lijepa. E, da li postoji način da znam koliko mi vremena preostaje? Ja ću vas podsjetiti na vrijeme. Hvala. E, Poštovani zastupnici, drago mi je da danas mogu sudjelovati na ovoj interparlamentarnoj konferenciji koja mislim da je vrlo korisna. S obzirom na perspektivu i s europodručja mislim da to može biti samo korisno ako e, zastupnici s europske i nacionalne razine surađuju. Ja ću započeti tako što ću govoriti o ekonomskoj situaciji i ja sam bio ministar financija i zato se uvijek e, zanimam za te teme, a nakon toga ću se osvrnuti na izvješće petorice predsjednika i onoga što moramo napraviti vezano za gospodarsko upravljanje. Europa je uspjela preboditi e, probleme državnog duga zahvaljujući naporima država članica, a istovremeno inovirale su e, mnoge europske institucije vezane za jedinstvenu valutu. E, Euro područje sada je sve u boljoj situaciji, međutim, iako je to ohrabrujuće, još uvijek ovisimo o mnogim vjetrovima koji nam pušu u leđa. Od cijena nafte do nižeg tečaja eura. Situacija u Kini i drugdje e, ukazuje na to da moramo napraviti više kako bi naš gospodarski oporavak e, bio održiv. Još uvijek ima prevelik broj nezaposlenih i velike varijacije u E, gospodarskim pokazateljima u eurozoni. Dakle, nema razloga za zadovoljstvom, moramo raditi više, moramo ići na reformu financijskog sektora i moramo primjenjivati pravila bankovne unije. To je od odsudnog značaja. Predsjednik sam eurozone i ekofina i zato u potpunosti podržavam inicijativu komisije o stvaranju tržišta kapitala E, moramo također ojačati bankovnu uniju kako bismo povećali stabilnost financijskog sektora i e, da izađemo iz e, državnog bankarskog sustava. Moramo dakle imati uvjerljiv zaštitni mehanizam u okviru SRM-a jedinstvenog mehanizma za sanaciju banaka. Moramo smanjiti rizike i moraju ostati tamo gdje jesu. Moramo izbjeći da u budućnosti porezni obveznici moraju ispašavati propale banke. Prvog eh, siječnja zaživjela je nova rezolucija na tom planu koja je, mislim, od bitnog značaja. U eh, inštaju pet eh, predsjednika o dovršavanju Europske e, monetarne e, unije u kojem sam ja sudjelovao, dakle vrlo je važan. Mi tu kombiniramo realizam i viziju u dvije faze. Prva faza do sredine 2017. godine predlože kratkoročne mjere kako bi Europska unija bila otpornija odnosno eurozonom bila otpornija su sadašnje zakone. Moramo tu ispraviti sadašnje makroekonomske nestabilnosti. To znači da moramo također više raditi na demokratskom polaganju računa i e, moramo raditi e, e, na e, svim tim elementima zajedno kako bismo lakše prešli na drugu fazu kako bismo dovršili Europsku e, ekonomsku i monetarnu uniju do 2020. godine. Vjerojatno će zato trebati promjene temeljnih ugovora. Do kraja 2017. godine najkasnije morat će se načiniti prijedlozi u tom smislu. E, povjerenik Dombrovski E, je izdao preporuke za prvu fazu, međutim se sada još nije dobio veliku podršku u tome. Na Ekofinu, na Vijeću i u drugim pripremnim tijelima razmatramo sada različite moguće inicijative kako bismo primijenili prijedloge za prvi u fazu. Jedno je da se uspostave nacionalna tijela za tržišno natjecanje. Ja mislim da one trebaju posticati političku raspravu kako bi odgovarajuća politička tijela i parlamenti donosili pravne odluke, prave odluke. Moramo reformirati mnogo toga na nacionalnoj razini. Moramo poboljšati same reforme. Na koji način ćemo poboljšati održivost našeg socijalnog modela, poboljšati zapošljivost i oporaviti se solidno na dugi rok. Ta nacionalna tijela od tržišnom natjecanju ne bi trebala biti tamo da se bave kolektivnim ugovorima. Ne, one bi trebali raditi na programima reforme koje će povećati produktivnost i stvoriti jaku domaću potražnju. Neovisni e, savjeti i razmjena iskustava su ključna i zato mislim da takva tijela treba uspostaviti u cijeloj eurozoni. Reći ću sada nešto o ključnoj ulozi u svemu tome koju treba igrati nacionalni parlamenti. Kako bismo stvorili otporniju monetarnu uniju, zaista je odsudno da u tome rodu uključeni nacionalni parlamenti. Trebamo usvojiti mjere kako bismo se nosili sa e, izazovima na gospodarskom planu i zato u tome moraju sudjelovati nacionalni parlamenti. Od ove godine radimo na tome s preporukama za cijelu eurozonu na početku europskog semestra. Na taj način te preporuke za eurozonu mogu se uklopiti u specifične preporuke po zemljama koje se e, objavljuju u svibnju. To je vezano i za politiku, e, za koordiniranje ekonomskih politika, razmjenom mišljenja, većim reformima i također e, da se procjenjuju mjerila kojima se zemlje uspoređuju. Ja insistiram na tome i cijela tematika gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta visoko su na listi prioriteta u našem radu. Prošle godine razmotrili smo kako koordiniramo ekonomske politike. Vidjeli smo da možemo napraviti više po pitanju provođenja. Provođenje specifičnih preporuka po zemljama može se poboljšati prvenstveno tako da se smanji broj preporuka. Ako se prebrojite koliko se preporuka izdaje zemljama članicama, vidjet ćete odmah na što mislim. I isto tako treba vidjeti što je prvo što se treba napraviti u pojedinim zemljama. Isto tako vrlo je važno da države više u tome sudjeluju. E, prevelik broj država jednostavno pročita te preporuke i onda nastave raditi na svojim nacionalnim pitanjima. Specifične preporuke po zemljama ne bi trebale biti izrađene nužno na godišnjoj razini, već na eh, više godišnjoj razini. I izraditi ih recimo za 3 do 5 godina, što bi zemljama omogućilo da onda razmotre tre mjere i dogovore kako postupiti u dogovoru sa <clears throat> europskom razinom. Ključno je da u tome sudjeluju parlamenti, ali jako je isto tako ključno da u tome sudjeluju svi socijalni partneri. Dopustite mi da se sada osvrnem na Europski parlament. Europski parlament mora u potpunosti koristiti svoje ovlasti eh, prema temeljnim ugovorima i sudjeluje u ekonomskom dijalogu. To parlament već i radi i u duhu dokumenta petorice predsjednika. Radi se na tome. Raspravljalo se o predlozima za preporuke za eurozonu za 2016. godinu. E, I ja sam na plenarnoj raspravi bio sa predsjednikom Junkerom i podpredsjednikom Dombrovskisom i uvijek sam sa zadovoljstvom odgovarao na pozive Odbora za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta u izvješću petorice predsjednika poziva se upravo na sudjelovanje na međuparlamentarnim sastancima. Kako bi se omogućio bolji dijalog, odlučio sam se za veću transparentnost sastanaka eurozone. E, vi ste predsjedavajući upravo rekli da smo mi na Euro, u Euroskupini vrlo otvoreni. <clears throat> Imat ćemo u budućnosti <clears throat> detaljnije dnevni red e, sa bilješkama i e, čim budemo e, objavili i dogovorili zaključke, brzo ćemo ih objaviti. Također ćemo što je bolje moguće davati na raspolaganje materijale koje koristimo za naše sastanke. Kao predsjednik Euroskupine i Ekofina ja podržavam sve te inicijative i želim proširiti raspravu o ekonomskim politikama. To će omogućiti da se u državama također više sudjeluju u tome i stvorit će istovremenu i podršku javnosti za nužne reforme. Ja mislim da je to dio pojedinačnog nacionalnog interesa i e, nadam se da ćemo danas čuti mnoge nove ideje o tome kako da to napravimo. Hvala gospodine Dijsselblum. Sada ćemo e, dati e, riječ Hvala, dragi zastupnici, dobro jutro. Hvala na ovoj prilici da vam se obratim. Nastavit ću biti kratak, govorit ću brzo. Dame i gospodo, Molim ne prebrzo, <laughs> naravno, e, dame i gospodo. Evropska una je prošla kroz e, temeljite e, ekonomske i monetarne promjene od 1990-ih od izbijanja ekonomske krize 2008. Monetarna i ekonomska unija je bila pod pritiskom, kao što svi znamo vidimo greške monetarne unije, naročito e, europoruđija. Vidimo i rupe u zakonodavstvu Europske unije. Kao odgovor na tu krizu Europska unija e, unutar e, eurozone zemalja je poduzela niz inicijativa. Europski program podrške E, hitne mjere su poduzete uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Započeta je bankovna e, unija pod nadzorom Europske središnje banke. Nove ekonomske i proračunske e, propise smo donijeli kako bismo pojačali proračunski nadzor od strane Europske unije kao i makroekonomski nadzor država članica. Ti propisi su također dio europskog semestra. U rujnu 2014. E, nizozemski revirski sud je donio nove propise koji e, trebaju pojačati Evropsku monetarnu uniju. Na zahtjev e, nizozemskog senata smo donijeli te propise propise e, kako bismo pojačali nizozemske propise, e, a podržali propise u zemljama članicama. E, treba povratiti povjerenje u euro, pa smo tako potagli jače uključivanje svih europskih institucija u ove procese. To nam je potrebno za budući razvoj na sljedećim sladovima ćete vidjeti e, neke od ključnih elemenata ovih propisa. E, ova e, cifra, nadam se da je vidite, ovaj slajd vam pokazuje u koje vrijeme su evropske zemlje prolazile kroz prekomjerni državni dug, manjak. Vidite da su u u prošlosti e, države članice se nisu pridržavale propisa o nadzoru. E, samo neke zemlje su poduzele propisane mjere. Zemlje koje nisu ispunile uvjete e, su podvrgnute sankcijama. Situacija se nije mnogo poboljšala od 2010. Broj zemalja, e, međutim, koje imaju prekomjerni državni dug se smanjio. E, zbog posebnih okolnosti e, revizorski sud nije odlučio da provede oštre mjere protiv tih zemalja. Sada ću nešto reći o, složenim mjerama i zakonima i propisima koji trebaju pojačati proračunski nadzor. E, koji puta složenost tih propisa e, također e, je prepreka na putu njihova, njihove primjene. Jasno je da zbog uvođenja novih pro, propisa paketa od šest dvije mjere, države članice su sada odgovorne za svoje makroekonomske i proračunske politike. Međutim, mogućnost Europske unije da promjeni politiku država članica e, je ograničena. U sljedećem slajdu, ćete vidite e, nove mjere za makroekonomske politike. E, tu ćete vidjeti kako te procedure funkcioniraju. On, one 2014. i 2015. se broj zemalja sa prekomjernim e, e, manjkom povećao. Međutim, mehanizam e, još nije aktiviran. Sud ima diskrecijske ovlasti da primjeni i ta pravila. E, to ovisi o ozbiljnosti e, e, duga i veličini duga. Europska komisija je poduzela nas, počela raspravu o tome da bi se pojačala odgovornost i poboljšala usporedivost država članica u proračunskim politikama. Mi to na to gledamo kao vrlo povoljan razvoj. I na kraju bih želio nešto govoriti o, o, o demokratskoj kontroli i odgovornosti. E, i o tome kako se ta, ti propisi e, primjenjuju na razne države članice u proračunskim i makroekonomskim politikama. Dame i gospodo, kada je objavljen naš e, izvještaj e, prije godinu i pol, da, e, obratili smo se parlamentu i dali im nekoliko lekcija za budućnost. To bi ovdje ponovio. U prošlih deset godina smo vidjeli da države članice nisu se držale propisa koje je donijela Europska unija do 2008. E, složeni propisi, a koji se ne provode, e, podriva vjerodostojnost europskog ekonomskog upravljanja. E, konačni cilj jačanja europskog ekonomskog upravljanja jeste sticanje povjerenja financijskih tržišta, poslovnog svijeta i naročito povjerenja u eurozonu. Svi, svi propisi i procedure zahtijevaju veću transparentnost e, e, ekonomskog upravljanja. E, parlamenti mogu inzistirati na više dosljednosti u tim provođenju propisa, kad god je to moguće. moguće je poduzeti korake da se poveća transparentnost u, u procesu makroekonomske neravnoteže treba poboljšati makroekonomske rezultate država članica. E, to je e, e, treba podnositi izvještaje ne samo o makroekonomskoj uravnoteženosti, već i o drugim elementima ekonomske situacije. Također je važno primijetiti da europsko ekonomsko upravljanje e, e, podržava održivost javnih financija i to dugoročno. U e, ova rasprava koju sam spomenuo o usklađivanju propisa je vrlo relevantna za vas kao parlamentarce. To vam daje e, vrlo dobru priliku za e, transparentni e, pregled situacije u cijeloj Europskoj uniji. Tome treba poklanjati veću pažnju u budućnosti. I na kraju bih htio reći da E, vlade e, e, euroskupine moraju biti više uključene u sve ove postupke. Predsjednik euroskupine je sada spomenuo transparentnost rada euroskupine. To je naročito važno jer pozicija predsjednika Euroskupine još nije postala dijelom Europskog ustava, dakle to još nije e, institucionalizirano. E, dame i gospodo, htio bih zaključiti sljedećim. Imamo dilemu. E, očito je u interesu svih država članica da eurozona funkcionira dobro. Ekonomije zemalja članica i stanovnika E, ovise o tome velikim dijelom. Kako bi eurozona funkcionirala, e, potrebna je proračunska disciplina. Ona treba biti ojačana. E, spomenut ću samo jedan problem. U prošlosti smo vidjeli da je Europska unija pojačala proračunsku disciplinu država članica. Uvela je više propisa i postrožila postojeće e, e, propise e, kao na primjer pakt o stabilnosti i rastu. Države članice su se s time složile, međutim situacija još nije optimalna, blago rečeno. Propisi se ne provode dosljedno od strane Europske unije, pa je pitanje da li je to najbolji pristup E, ekonomskom upravljanju ili drugim riječima e, e, žele li evropske zemlje da Brisel upravlja njihovim ekonomijom ili smatraju da je taj postupak presložen. Ovaj dvosmislen pristup eurozoni oštri propisi s jedne strane, a ne provođenje tih propisa mislim da ne stvara povjerenje u tržišta kapitala. Mislim da, da moramo imati temeljitu raspravu o cijeloj situaciji kako e, bismo e, njome bolje upravljali u budućnosti. A vaša uloga, e, poštovani zastupnici i zastupnice, u tome ključna. Nakon krize Europsko ekonomsko upravljanje se još uvijek razvija, donose se nova pravila i propisi. E, sve je još u fazi oblikovanja. Međutim, propise treba provoditi. Trebamo povratiti povjerenje u eurozonu u, u sljedećih nekoliko godina. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa pitanje za raspravu. Da li predlažete da se više e, držimo načela ili e, propisa? Ja sam samo postavio to pitanje. Htio sam vas malo testirati. Sada ću dati riječ gospođi Valeriji Rabu. Hvala, dragi kolege. Dame i gospodo, u ovom kratkom uvodu osvrnut ću se na tri točke. Prvo, iskustvo upravljanja e, javnom e, potrošnjom koje smo imali u Francuskoj. Drugo, kako je to u sprezi sa e, gospodarskim oporavkom i na kraju nacionalni program reformi. Slažem se u potpunosti s predsjednikom Euroskupine e, koji je e, rekao da je ključno kako su reforme osmišljene. Prvo, što se dakle dogodilo u Francuskoj? E, ne malo prije ste vidjeli grafikon i Francuska je jedna od zemalja koja nije u potpunosti poštovala odredbe pakta o stabilnosti. U posljednjih deset godina javna potrošnja u Francuskoj se e, povećavala za 35 e, milijuna eura godišnje, što je u i postocima 3,5%. U e, posljednje dvije godine provedene su značajne reforme gdje se povećanje javne potrošnje povećalo za 0,9% godišnje, što znači manje nego li što raste BDP. To je dakle izuzetno značajan korak koji smo postigli, a postigli smo to zahvaljujući reformama o upravljanju e, javnom e, potrošnjom i tako smo dakle ograničeni povećanje javne potrošnje, smanjili smo nominalni proračunski deficit, on je iznosio 5% 2011. godine, a prošle godine je pao na 3,8%, ove godine naš cilj je ostvariti cijela 3%. Nadalje, drastično smo smanjili i javnu potrošnju, drugim riječima kredite koje dajemo različitim državnim upravnim tijelima. Još jedno pitanje se tu postavlja, a to je kako možemo to povezati s makroekonomskom raspravom, a to je potpora otvaranju radnih mjesta. To je jedno od naših ključnih projekata u eh, horizontu za 2020. godinu. Smatram da je tu e, vrlo važno kako se upravlja strukturnim proračunskim deficitom. Dakle, moramo vidjeti gdje se nalazimo u ekonomskom ciklusu i što možemo napraviti kako bi se nominalni deficit smanjio, a da pritom to ne ide na uštrb povećanju gospodarskog rasta. Sve to je vrlo interesantno. E, i imamo interesantan alat da to primjenimo, ali mora biti otvorena. Mislim da to sve nije dobro shvaćeno. Ne želim ovdje e, kiniti kolege iz e, Francuske nacionalne skupštine, ali mislim da ima manje od desetoro zastupnika koji znaju koristiti taj alat. Vidim da e, predsjednik Euroskupine ovdje ima smješak na licu. Dakle, da e, upravljanje e, strukturnim e, proračunskim deficitom je nešto što nam omogućuje da znamo gdje se nalazimo u kojoj fazi ciklusa, kako za pojedinu državu, tako i za sve europske države. To je dakle prvo o čemu sam htjela govoriti, a druga stvar vezana za strukturni deficit je sljedeća. Kada se na možda preagresivan način taj mehanizam koristi, uspjeva se smanjiti deficit, međutim to ima velike posljedice na ulaganja. A treba znati da je oporavak, obnavljanje ulaganja u, odnosno obnavljanje gospodarskog rasta u EU vezan za veća ulaganja. Dakle, mislim da je tu nešto što nije dobro e, funkcioniralo jer alat kojim se koristi za smanjivanje strukturnog deficita možda pre loše shvaćen ili ga se e, pak ne da dobro e, odmjeriti. Mi u Francuskoj primjenjujemo nacionalni program reformi. Slažem se sa predsjednikom Euroskupine to je apsolutno ključan element kako bi se upravljalo državnim javnim financijama i istovremeno kako bi se obnovilo europsko gospodarstvo putem povećavanja ulaganja u svim europskim državama. Žao mi je osobno da među pet elemenata koji se nalaze u europskoj eh, prijedlozima za 2020. godinu nisu dovoljno prioritetna u nacionalnim parlamentima. Osobno smatram da se radi o mjerama koje bi trebale podstaći gospodarski rast u pojedinim zemljama. Vi ste, gospodine Dijsselblum, rekli da ne treba previše preporuka. S vama se slažem. Međutim, bilo bi dobro da tih pet ciljeva Europska komisija prenese nacionalnim parlamentima i da mi kažemo kakve mi možemo odgovore dati na tome i gdje smo mi u kojoj fazi ekonomskog ciklusa se nalazi naša država koja nije ista u pojedinim državama taj instrument trebali bismo puno više ofanzivnije koristiti kako u Europskom parlamentu, tako i u nacionalnim parlamentima kako bismo ostvarili ciljeve programa za 2020. godinu, da vidimo kako ostvariti naše ciljeve ovisno o tome u kojoj se fazi ekonomskog ciklusa nalazimo. E, hvala vam dakle gospodine da dali ste nam ključ e, za korištenje tih e, e, alata moramo možda više podsjecaja da ih koristimo u našim nacionalnim parlamentima. Hvala lijepa. Uvjeravam vas da većina zastupnika koji su na današnjem sastanku razumije situaciju vezano za strukturne deficite. A sada predajem riječ kolegi Gvaltjeriju koji će govoriti o tim pitanjima. Hvala lijepo. Evo, kad smo, što smo vi svi svjesni i kao što su nam ovi govori već pokazali, naš trenutni okvir nije jednostavno dovoljan i nije optimalan za provođenje najbolje moguće politike monetarne u eurozoni. Stoga mislimo da se treba nastaviti naši napori i Mislimo da je pritom pozitivno da su najambiciozniji ciljevi koji se spominju u izvješću o kojem mi trenutno govorimo polako stvaraju. Pozdravljam što su središnji bankari nedavno izjavili kako su suglasni sa europskim ministrima financije koji su i mjerama koje su oni poduzeli. To nas naravno vraća na isto tako objektivan cilj da se eurozoni da vlastiti fiskalni kapacitet iz vlastitih izvora i vlastitih sredstava. No, bez obzira na to, možda sada još nisu ti ciljevi baš na dohvat ruke kako bi ih obistinili. I prema tome, možda da ne govorimo sad o tim budućim instrumentima, nego da za sada koristimo maksimalno naše postojeće instrumente kako bi se sa ovom ekonomskom krizom najbolje nosili. U tom smislu se slažem sa prethodnicima koji kažu da de facto imamo samo alternativu da ili mijenjamo ugovor i, ili, da citiram, da moramo preći na decentralizirani pristup koji se zasniva na individualnoj odgovornosti i strožim pravilima. Ja mislim, međutim, da postoji treći put, i mislim da je naša dužnost upravo to, tim putem i krenuti ako želimo otvoriti nova radna mjesta, podupreti našu ekonomiju, stvoriti novi rast i biti konkurentnije. I mislim da to nije ni malo abstraktno, nego nas vodi direktno u pravu monetarnu uniju. Ja bih rekao i da je predsjednik Juncker upravo išao tim putem, a to je konzistentnije i fleksibilnije korištenje onih instrumenta koje već imamo. Ta linija se treba sada ponovno zauzeti i trebamo tim krenuti. I mislim da će nas to spasiti od svih onih rizika koji nam prijete od globalno lošeg okruženja. Odnosi se prvenstveno na fiskalnu politiku koja mora biti prvenstveno odgovorna i više orijentirana na rast. Mislim da su različiti aspekti tu bitni. Prvo, moramo se baviti jednim održivim fiskalnim usklađivanjem i zatim na pravi način procijeniti sve one elemente koji se nisu dovoljno uzimali u obzir kada se stvarao pakta stabilnosti i rastu. A kako bi odgovorili na ono što je rekla gospođa Rabo, mislim da simplifikacija i to na liniji nominalnih troškova koji idu više u skladu sa našim referentnim vrijednostima za to jer mislim da je to otprilike onaj pravac kojem ide MMF i mislim da to, makar to nije ono naoko skroz kompatibilno sa našim ugovorom o stabilnosti i koordinaciji rasta, mislimo da je to ipak pravi put u kojem je apsolutno zakon zakon na prvo mjesto i koji kaže da su troškovi trebaju biti u skladu sa referentnim vrijednostima. Nadalje, moramo raditi makroekonomski balans, moramo neravnotežu, moramo ispraviti upravo tom politikom. Treći element se odnosi na sastav proračuna jer taj proračun treba biti puno prijazniji, da tako kažemo, otvoreniji za sve moguće investicije koje su predviđene. A to nas dovodi opet do strukturnih reformi koje su potrebne da bi postigli gospodarski rast. Prema tome, strogo paženje na pa stroga pridržavanje referentnih vrijednosti i naših mjerila je jako bitno. Uglavnom se slažem i sa onim što je rekao kolega Dajselba, manje je bolje u ovoj situaciji. Unutar ekonomskog ciklusa mi sada predlažemo neka smjernice za konvergent, povećanje konvergentnosti i mislim da je tu vrlo bitno da iskoristimo do kraja e, naše ovlasti za stvaranjem jedinstvenog tržišta, pogotovo jedinstvenog tržišta kapitala, kao i oruđe koje nam tu, koje Juncker koristi. A da pritom osiguramo stabilnost tržišta, ali i dodatne vrijednosti. Prema tome, taj miks politika može apsolutno, ima potencijal da proširi i poboljša stanje i politiku Europske središnje banke. Međutim, isto tako je potrebno da se istodobno osigura i okvir za financijsku stabilnost. U tom smislu je od ključne važnosti dati jasne signale za završetak bankovne, da se dovrši bankovna unija i da se pametno koriste i primjenjuju pravila koja smo usvojili i ne dovode u pitanje tržišta ne zanimaju abstraktne teorijske rasprave o podjeli rizika, zajedničkom nošenju tereta i tako dalje. Tržište zanima samo ono kako ćemo mi riješiti konkretne probleme ili da li ćemo jednostavno zbog nedostatka međusobnog povjerenja ostati vezanih ruku i neoperativni. Prema tome, izgradnja povjerenja je u tom smislu jedan od središnjih zadataka koji predstavlja jedan od ne malih i ne nebitnih doprinosa koji može dakle jedan vrlo bitan doprinos dati upravo ova naša interparlamentarna suradnja. Hvala vam na pozornosti. Hvala. I s time bi završili ova naša uvodna izlaganja. Mislim da je su sva četiri govornika dala dovoljno poticaja za raspravu koja je trebala potrajati do 11 sati. Ja pretpostavljam da ste sad vrlo nestrpljivi kako bi uzeli riječ i prepuštam daljnje vođenje mojem sposobnom kolegi koji će moderirati i voditi kroz vašu raspravu. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Mi sada imamo već prvog govornika iz portugalskog parlamenta, gospodin Jorge Oliveira. Dvije minute, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Dobro jutro. Mislim da svi znamo kako su strukturne reforme od osobite važnosti, a u zemlji koje imaju veliki javni dug, koje je naime veći od 25% BDP-a, onda je jako, jako bitno da taj javni dug smanjimo. Zbog toga bi jedno vrlo jednostavno, vrlo izravno pitanje. Mene zanima da li su koncepcija i primjena redukcije javnog duga, da li on treba preuzeti, biti još jedno značenje. A tu mislim na pridržavanje pravila svih zemalja članica. Jer tu me zanima kako se zapravo trebamo ponašati, to je o tome govorila i gospođa Valerina Bo. Mi ne znamo baš uvijek i nije nam potpuno jasno što znači u cijelosti ta struktura takvog jednog deficita, pa nas zanima na odgovor na pitanje. Hvala kolega Postema iz Nizozemskog parlamenta. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo kolege, Dakle, konferencija je ovdje se održava u Briselu, ali u Vilniusu i u Rimu smo održali konferencije u skladu sa člankom 13. koje su se uglavnom bavile pitanjem ekonomske krize i velikih javnih deficita. A mislim da je sada vrijeme da promijenimo perspektivu. Evropska unija je u biti jedna solidarna i optimistična institucija. Ona se ne zasniva na strahu niti samo na krizama i, i strahu od izlaska bilo koje države među nama. Mi se baziramo na suradnji i optimizmu i to bi trebalo isto tako se odraziti na ovakvim konferencijama prema članku 13 ugovora o stabilnosti, koordinaciji i opravljanju. Danas bih govorio o kvaliteti zapravo javnih izdataka i javnog duga. Mi znamo da novci za specifične političke ciljeve se čine političarima puno važnijim da se oni daju za specijalne ciljeve nego koliko je to učinkovito bilo kad se trošio. U nekim zemljama je postignut popriličan napredak i u odnosu na legitimitet i opravdanje tih izdataka, ali i na njihovu učinkovitost. I sad imam pitanje za naš panel, posebno gospođi Valeri Rabo iz eh, Francuskog parlamentarnog odbora za financijska pitanja kao i gospodinu potpredsjedniku Nizozemskog revizorskog suda. Dakle, gdje vi vidite tu razmjenu najboljih praksi i nove šanse e, koje se mogu primijeniti u tome da postanu javni izdaci učinkoviti, učinkovitiji, a javni dug manji. Kako bi sad te prakse trebali mi usvojiti i ne samo u našim nacionalnim postupcima donošenja proračuna, nego i u europskom procesu donošenja proračuna, odnosno višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala. A sada naš potpredsjednik Dimitris Papadimulis iz Europskog parlamenta. Hvala lijepo. Da, ciljevi koje ste vi ovdje iznijeli i prezentirali gospodine Dijsselblom sigurno ide u smjeru kojeg mi možemo prihvatiti. Međutim, imam dojam da sve vrlo sporo napreduje, da se sve zapravo jako sporo razvija i premalo znači u odnosu na ono što mi želimo postići. Mnogi čak kritiziraju činjenicu da je način funkcioniranja eurozone način koji nije nimalo transparentan, upravo suprotno. Evo i već jučer ste najavili različite mjere i danas ste se u svom govoru e, referirali na te mjere, a ja mislim da je to povjerenje koje nedostaje možda najvažnija mjera. Povjerenje koje ne trebamo, trebamo samo imati mi jedni u druge u europskim institucijama, nego prvenstveno građani Europske unije u nas sve a vidimo da tu ima vrlo očitih nedostataka, jer ne postoji tog povjerenja, jer naravno i razvoj je tome pridonio. Sve je veća nezaposlenost, sve je više neravnoteža, socijalna nepravda, teritorijalna i regionalna kohezija je zbog toga teško prošla i patila. Naravno da moramo sanirati javne financije, ali prvenstveno nam treba više investicija da bi tu nešto postigli. I treba nam više evropske kohezije i harmoniziranja pravila i propisa koji se primjenjuju. Tu mislim pogotovo na borbu protiv e, poreznih oaza, jer mi ne možemo imati sad Europu a la carte, koja će imati 28 različitih poreznih sustava i ako budemo tu imali 28 različitih politika kako se onda nakon različitog oporezivanja i postupa različito prema javnom deficitu, nikamo nećemo doći. Amerika se puno brže oporavila od ekonomske krize jer im je tržište bilo puno jedinstvenije i složnije organizirano nego evropsko. Zatim, mislim da su mnoge promjene nužne ali da tu treba predvidjeti i razumne prijelazne, prijelazne rokove kako bi to uspjeli ostvariti, a da pritom ne zapustimo i naš gospodarski rast. Inače nećemo zaista riješiti probleme. Hvala lijepo, a sada gospodin Inesis Bokis iz Latvijskog parlamenta. Dobro jutro, štovani kolege. Ja zastupam parlamentarni odbor za proračun i financijsku reviziju Latvijskog parlamenta. Evo, s velikim zanimanjem smo slušali ova izlaganja i pogotovo kako se s obzirom na našu poziciju u Latvijskom parlamentu. Mi se recimo brinemo i nadziramo kako se koriste sredstva iz različitih evropskih fondova. Međutim, unatoč svemu što pokušavamo, ljudi su vrlo nezadovoljni i vidimo da traže odgovornost za ono ko je ozbiljno kršio propise, recimo, i ko, je, e, ko se bavio zloporabom sredstava ili krivom namjenom sredstava iz tih fondova. I sad jedno pitanje s gospodina potpredsjednika Nisvecenskog revizorskog suda. Ne mislite li da bi trebali raditi i na tom problemu, na tom pitanju, kako bi popravili u tom smislu evropske uredbe i direktive. Naime, u zemljama članicama sta, situacije su vrlo različite i potrebna su poboljšanja. Hvala. Hvala. lijepa. Gospodin Kareš iz e, Francuske nacionalne skupštine. Hvala lijepa predsjedniče. E, Europski semestar je od ključne važnosti za budućnost eurozone i za euro. Nikad nisam smatrao osobno da bi ovaj sustav mogao funkcionirati sankcijama ili disciplinarnim mjerama. E, europski, e, to ne misle ni europski građani. E, taj sustav mora postati europsko vlasništvo E, treba ga poboljšati e, i on se poboljšava prijedlozima Europske komisije i isto tako zbog toga što je komisija e, radila u smislu prilagodbe svojih prijedloga za nacionalne stvarnosti. To su preporuke za pojedine zemlje. Prije smo imali preporuke za sve zemlje Mislim da trebamo ići, e, da moramo uzeti u obzir nacionalne stvarnosti i stoga e, imati e, dijalog sa nacionalnim parlamentima. To je od ključne važnosti u prvom redu, jučer sam već to rekao, imamo previše postupaka nadzora koji se slažu jedan na drugi i to dovodi koji puta dovodi do suprotnih e, preporuka. Mislim da treba fuzionirati ovaj sustav i postupke e, jer inače to šteti e, vidljivosti, transparentnosti preporuka koje se donose. Isto tako trebamo poraditi na pitanju e, kalendara, vremenskog rasporeda. Što se tiče Francuske, e, preporuke komisije, Europske komisije o proračunu dolaze nakon i to na, nakon proračunskog postupka u Francuskoj to dovodi do mnogo problema. Prema tome trebamo raditi na boljoj anticipaciji e, kako bi se e, poboljšala provedba preporuka. Hvala lijepa. Alfred San iz Europskog parlamenta. gospodin Sant nije ovdje izgleda. Gospođa Pervanš Perez, hvala na, ovom zasjedanju e, jer e, to je srž e, članka 13. Trebamo imati rasprave između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta jer, e, jer moramo koordinirati naše aktivnosti. E, tri primjedbe. E, predsjednik Blum je govorio o upravljanju euroskupine i o transparentnosti. Trebamo ići i dalje. Ako uzmemo u obzir da integracija euroskupine mora napraviti E, moramo imati e, koordinaciju između metoda zajednice i euroskupine. Recimo pregovori sa Grčkom, e, to pokazuje, oni pokazuju da metode trebamo i dalje popravljati. Zahvaljujem gospodinu Vendriku. Rekao je da ne vjeruje E, on, on e, kaže da ekonomsko upravljanje ne smije biti previše bazirano na propisima. E, jer propisi nas koji puta vode u tjesnac i sprečavaju aktivnosti. Ne znam ukoliko smo zaista iskoristili instrumente koji su usvojeni E, makroekonomske e, neuravnoteženosti to pokazuju. E, jer vidimo da nam ostaje još mnogo prostora za poboljšanje. Dva prijedloga koji se sadrže u izvještaju koji smo izradili u ovom domi u, okviru preporuka za ekonomsko upravljanje u eurozoni. Imamo dvije osobine E, korištenje preporuka e, e, to treba donijeti u anticipaciji razvoja to treba djelovati prociklički sa propisima koje imamo treba posebnu pažnju polagati ulaganjima i trebamo imati jedne propise o konvergenciji koji se moraju primjenjivati e, svake godine. Dakle, e, godišnja e, konvergencija je važna. Hvala lje. Dakle, propisi o konvergenciji mi leže na srcu. Mislim da moramo se strogo pridržavati vremena dvije minute po govorniku. Sljedeći govornik je gospodin William Cash iz e, Donjeg doma Britanskog parlamenta. Hvala lijepa predsjedniče. Rekao bih bi, na, e, smo e, sada pod utjecajem onoga što se događa oko nas mi ćemo imati u Ujedinjenoj kraljevini referendum, hoćemo li ostati u, u Europskoj uniji ili ne. Mislim da ovdje govorimo o srži stvari kad e, govorimo o činjenici da nemamo dovoljno mehanizama godbe za asimetrične šokove u Europskoj uniji. Govorimo o koordinaciji eh, nacionalnih ekonomskih politika koja je nedovoljna. Eh, eh, govori se i o demokratskom deficitu institucija. Ono što sam danas čuo u svim izvješćima je sve veće kretanje prema sustavu kontrole, što je u suprotnosti sa demokratskim načelima. Od, mi od 17. stoljeća radimo na načelu suvereniteta, naročito na području oporozivanja, e, pakta o stabilnosti i rastu i tako dalje. E, imamo problem Italije, gdje ona stoji. Svi ti problemi pokazuju da postoji udaljenost između institucija i građana i arhitektura Evropske unije e, stvari još samo pogoršava. E, David Cameron je e, rekao, nažalost, ono što je David Cameron rekao po mom mišljenju i mišljenju mojih kolega, on nije išao dovoljno daleko u svojim zahtjevima. Gospodin eh, Gerasimos eh, eh, Biluras iz Grčkog parlamenta. imamo izreku u grčkom ili je obala kriva ili idemo u krivom smjeru i mislim ili plovimo u krivom smjeru i e, to je upravo problem eurozone. Imamo pakt o rastu i stabilnosti. To je oklop koji sprečava rast i razvoj. E, to je oklop koji e, nije jednake mjere za sve. S Grškom se postupa na, jednom, na jedan način, a sa Njemačkom i Italijom na drugi. Neki su govornici E, oduševljeni tim paktom e, ali u javnim rashodima dolazi do povećanja od 9%. E, ovo je samo copy-paste stava Međunarodnog monetarnog fonda koji nikad nije uspio sa svojim formulama i receptima. U Grčkoj e, znate da je situacija e, tragična, recesija, siromaštvo, nezaposlenost i, i gubitak radničkih prava nadalje. Naš se dug utrostručio u posljednjih pet godina zbog provedbe e, vrlo strogih pravil, propisa o štednje. E, jedna je stvar imati e, dobro upravljanje e, krizom i stvarno u SAD-u je također vladala recesija u, u isto vrijeme kad i u Europi. A u posljednje dvije i tri godine SAD raste velikom brzinom. Ne trebamo li možda razmisliti o njihovim metodama? Da zaključim. Dozvolite da zaključim. Želimo ulaganja, ne mogu reći mnogo više. E, želimo strateška ulaganja, a, a ne samo milostinju. Ateli Sobor iz e, Mađarskog parlamenta. Thank you. E, hvala predsjedniče. Od Nacionalni parlamenti su razvili razne e, metode upravljanja e, i zato e, ustanovili razna tijela. Mi imamo agendu u kojoj raspravljamo o ključnim događajima u europskom semestru. Sastanci odvora su otvoreni. Mi smo se nedavno sastali u to prošle godine u prosincu i pregledali smo iskustva e, e, prošlih pet semestara. Mađarski stav o tome. E, Mađarska se slaže sa ključnim prioritetima pregleda rasta i ocjena, ocjene o u Mađarskoj u mehanizmu upozoravanja. Međutim, provedba prvobitnog cilja europskog semestra Europa 2020. Po, mi pozdravljamo pojednostavljivanje e, preporuka za pojedine zemlje. Te preporuke, mi mislimo, e, trebaju dobiti više vremena za analizu kako bi države članice mogle zaista usvojiti te preporuke. E, preporuke daju opće e, ciljeve, one ne daju neke konkretne alate, a države članice trebaju e, dobiti vremena da razviju potrebne alate. Time bi se provedba preporuka znatno poboljšala. Mislim da ove godine preporuke e, po zemljama e, točno opisuju e, izglede mađarske ekonomije. Gospodin Prost iz Njemačkog Bundestaga. Da, Štovani gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Ono što me jako čudi je da do sadašnjim prikazima jedna bitna točka nije spomenuta, a uz koje vezi s našom konkurentnošću. Naime, u prevelikom broju država nepotizam, korupcija, utaja poreza ometaju konkurentnost, smetaju je. Prema tome moramo jasno reći koje su to socijalne realnosti koje ne znam, prijete, a njih prevladati je vrlo bitno, a da bi zadobili natrag povjerenje kod onih čestitih građana koji uredno plaćaju svoje poreze i kako bi povratili svoju konkurentnost na europskom i svjetskom tržištu. I u tom kontekstu imam konkretno pitanje za gospodina Dajsoblama. Da li je nizozemsko predsjedanje, da li nizozemska vlada razmišljaju o tome kako će oni sami uz vlastiti s vlastitim uzorem u borbi protiv utajivača poreza koji apsolutno kradu i utaju na teret poštenih platiša poreza. Dakle, da li su tu razmišljali da ne pojačaju borbu i da li će tu biti nekih novih i konkretnih inicijativa tijekom nizozemskog predsjedanja baš na području borbe protiv krivotvorenja poreza. Italijana. Hvala Francesco Carijelo iz talijanskog parlamenta. Hvala mm, predsjedavajući. Ja ovdje želim govoriti o talijanskom iskustvu. Italije je e, uvela nakon fiskalnog e, pakta potrebu da u 2012. godine imamo proračunsku ravnotežu. E, međutim, prije e, već e, tri puta e, nismo smo odgodili ostvarivanje našeg cilja koji je sada predviđen za 2018. godinu. Jednostavno, fiskalni pakt zapravo ne daje nikakav razvoj u našoj zemlji, a objektivni pokazatelji to nam pokazuju i za cijelu Europu. Želim ovom prilikom e, pokazati i to da je e, želja e, Europske komisije da se napravi jedna poresko upravo da to zapravo negira ono što se radi u ovom parlamentu i u nacionalnim parlamentima na tom pitanju a stvaranje takvog jednog tijela za štednju rezultirat će jednostavno time da će se ograničiti e, razvoj i rast u našoj zemlji i u cijeloj Europi. Ta činjenica donesena je, a da se pritom nije pitalo nacionalne parlamente. Dakle, jednostavno nam je data e, već gotovo donešena odluka. Mi smatramo da bismo, da se ovoj parlamentu treba dati veća važnost, a nacionalni parlamenti morali bi barem odlučivati o metodi izbora o tome kako će e, se odbor baviti proračunskim nadzorom i mislim dakle da bi trebalo više u sve to uključiti nacionalne parlamente. Hvala. Hvala. Sada riječ ima Erik Farumej iz Belgijskog parlamenta. Predsjedavajući, hvala. E, što je rekao gospodin Heš? Kada mi raspravljamo o belgijskom proračunu, ono što je komisija rekla o našem proračunu postalo je puno važnije od onoga što kaže naša središnja banka ili neke druga tijela. To je jednostavno postao element rasprave o proračunu u nacionalnim parlamentima. Stoga vam želim postaviti pitanje koja se zemlja nalazi na 2,9%, a istovremeno javni dug ima od 107%. E, dakle, puno više nego što je granica. Vidimo da su nacionalni parlamenti napravili dogovor sa e, e, Europskom komisijom. E, ja bi trebala uspostaviti ravnotežu proračuna 2019. godine. Međutim, rasprava o svemu tome jako je teška, a mislim da jedan posto deficita godišnje je nešto što može odgovarati kada je netko u oporbi, međutim kada je stranka na vlasti, teško je tome udovoljiti. U okviru pakta o rastu i stabilnosti E, morale bi se revidirati odredbe toga pakta i jednostavno reći da postoje veliki troškovi za izbjeglice, e, za tražitelje azila i prema tome e, vidimo da imamo puno nedostataka da Središnja Europska banka nije dala dovoljna ulaganja, a mm, novelno financiranje, a nisu rezultirali svi napori niti javnim ulaganjima. Moramo uzeti u obzir te velike troškove koji su se pojavili za izbjeglice, moramo raditi na javnim ulaganjima i tražiti više u smislu e, poboljšavanja javnih ulaganja. Rita Miland Finske. u e, Finskoj naš e, parlament zapravo vrlo dobro daje smjernice vladi kada vlada donosi odluke e, i e, kada nas predstavlja na Europskom vijeću. Nažalost, po pitanju europskog semestra nismo se uspjeli time dovoljno dobro baviti u finskom parlamentu, a e, finski građani nisu s time dovoljno dobro upoznati, oni nisu prigrlili taj postupak i zato je bilo jako zanimljivo da nam vi kažete što o tome mislite. Ono što je od ključnog značaja za nas jest da kada govorimo o zajedničkoj ekonomiji i kada govorimo o tome da se o tome odlučuje na europskoj razini, odluke se moraju donositi istovremeno i na nacionalnim parlamentima jer nacionalni parlamenti mogu e, odraziti ono što misle građani, što misle socijalni partneri i e, prenijeti njihovo mišljenje na europsku razinu. Jako je dobro što smo čuli da je potrebno pojednostaviti preporuke po zemljama i isto tako treba izraditi vremenski raspored kojim će se vidjeti e, kako će nacionalni parlament imati utjecaja na europski semestar. Vrlo je dobro također da ovdje e, govorimo i o tome da bi europski semestar mogao ne biti izrađen na godišnjoj razini, već recimo za trajanje mandata jedne vlade. Osobno se nadam, a tu želim postaviti i pitanje, da kada govorimo o Europskom strateškom fondu za ulaganja, da se moramo e, zapitati kako ćemo ga bolje koristiti i kako bi odluke koje se donose na nacionalnoj razini mogu dati zajedničku evropsku vrijednost. Hvala sada Anastazija Skuraris iz Grčkog e, parlamenta. Hvala predsjedavajući. Sve ove godine pokušavamo postići ekonomsku integraciju u Europskoj uniji. Mnoga nova tijela su osnovana i na složen način imamo ekonomsko upravljanje. Sva ta tijela funkcioniraju, a mnoga suverenost s nacionalne razine prenesena je na europsku razinu. Stalno se donose proračun, imamo mehanizam o ekonomskoj stabilnosti. Međutim, mislim da je ispravno reći da cijeli sustav nije transparentan, a u nekim slučajevima nije niti učinkovit. Prema tome, tu postoji slika gospodarstva koji je duboko e, ušao u krizu i koji je vrlo ranjiv na međunarodnim tržištima. To je rezultiralo nedostatkom povjerenja a to znači da su građani neprijateljski raspoloženi prema Europskoj uniji jer su mnoga, e, mnogi aspekti socijalnog društva jednostavno nestali. Ali cijela situacija se nastavlja i dalje. A kada neke vlade nađu alternativna rješenja, Europska unija jednostavno daje prednost onome što su odločila tržišta. A kada tržišta propadnu, to je samo još manje korak unazad u smislu europskih integracija. Nadzor izabranih predstavnika u pitanju ekonomije za sada je vrlo slab, a odluke nacionalnih vlada i parlamenta ne uzimaju se za ozbiljno. Jedino e, mjerilo su tržišta. A E, mišljenja građana Europske unije u posljednjih deset godina ne uzme se u obzir. Kada god se načini referendum o europskim pitanjima i kada odgovor nije e, zadovoljavajući, onda se ponavlja. Sada gospođa iz Doma Lordova. Hvala E, e, želim reći e, kolegama da želi li Velika Britanija ostati ili ne ostati u Europskoj uniji da postoje različita mišljenja o tome u Velikoj Britaniji. Mi iz Doma Lordova želimo se boriti da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji. Pa riječi o preporuka, specifičnim preporukama po zemljama. Da, mislim da bi bilo dobro da to bude za dulji period, ali postoji jedna stvar koja mi se čini jako zanimljiva, a to je e, da u tome trebaju sudjelovati i socijalni partneri. Jučer smo govorili o skupu makroekonomskih pokazatelja. E, ne znam što želite od svih e, tih tijela ili prepustite nadzor e, nacionalnim parlamentima ili pak želite to nametnuti kao jednu središnu odluku. Čini mi se da se danas više založite za nacionalne parlamente. U e, Velikoj Britaniji mi ne konzultiramo e, izravno socijalne partnere, međutim Postoji velika javna rasprava, postoji lobiranje i postoji puno e, provjera prije nego što se neki zakon usvoji. Vi želite čini se centralizirati e, taj postupak, a meni se čini da to nije ispravno. Ne znam e, tko želi odgovoriti na moje pitanje od vas iz panela i pitanje sam postavila i jučer mislili, dakle eurozona da je sada došlo je pravi trenutak da se uspostavi jedna europska riznica. O tome se govorilo o e, pe, e, izvještaju pet e, torice predsjednika. Mi nismo u eurozoni, ali mislim da bi bilo zanimljivo čuti potrebno je li potrebno jednu e, imati europsku dakle riznicu. Sada gospodin Paulo Pereira iz Portugalske skupštine. Dobro jutro svima. Za početak moram reći da Portugal radi što treba na razini institucija i da smo uspostavili eh, no, fiskalno vijeće koji se bavi makroekonomskim projekcijama, a isto tako izradili smo i tijelo za produšku proračunu koje radi na neovisan način od svih političkih stranaka. Izgradili smo dakle institucije, smanjili smo deficitu u odnosu na BDP, ali naravno imamo još uvijek neke probleme. Dakle, ovaj prvi dio toga što želim reći jest da se mi pridržavamo pravila što ne znači da se slažemo su e, ekonomskom i poreznim upravljanjem Europskom unijom. Moje pitanje je prvenstveno za gospodina Dijsselbluma, a radi se o tome zna li on za bilo kakvu monetarnu uniju na svijetu koja nije vezana i za poresku uniju, poreznu uniju koja bi tu trebala biti da se na neki način amortiziraju udarci e, na ekonomiju. Zna li on kakve konkretne mjere bi e, euroskupina trebala poduzeti da se stvori i porezna unija? Naši proračun 1% BDP-a, 85% proračuna Europskoj uniji nisu diskrecione prirode. Dakle, ne možemo si priuštiti niti da utrošimo nešto novca na izbjeglice jer je e, sve već ranije e, e, predviđeno gdje će se raspodijeliti. Hvala. Sada gospodin Alfred Sante. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedavajući. Svi smo mi procjenjivali veću vrijednost u koju treba uložiti za ekonomski oporavak. I stalo nam je kazano da je konsolidacija javnog proračuna i strukturne reforme, da su to predovjeti za investicije koje bi trebale uslijediti. Kao što je talijanski premijer u Republici javio u svom pismu otvorenom, to se nije dogodilo. politika oštre štednje nije stvorila novi rast i nova zapošljavanja, prvo suprotno za razliku od nas, e, SAD je imala sasvim drugi pristup i zato su brže izašli iz krize i puno više radnih mjesta otvorili. A ova koja je situacija kod nas je kontinuirano istišća Evropska središnja banka. Međutim, do sada smo uspjeli donekle osigurati barem likvidnost s obzirom da nema dovoljno investicija. E, istina je jednostavno da nova javna i privatna investicije nedostaju i ne stižu. Privatne investicije će doći, ali privatne investicije ne dolaze zbog toga što je e, za sada su signali bili krivi i nije bilo, zahvaljujući oštre politici i rezanja, nije bilo prostora za njih. Upravo Europi trebaju i privatne investiranja i u ekološke tehnologije i u edukaciju i u znanstveni razvoj. Socijalna područja kao treba isto tako potaknuti sa investicijama iz privatnog sektora, primjerice stanogradnja i slično. To sam već prošle godine rekao i sada još ponavljam. Pravila pakta o stabilnosti i rasta su ne prave nikakve razlog, ne prave razliku između različitih vrsta izdataka. Sve se tretira na isti način kada se treba izračunati dobiti gubitak, odnosno gubitak i javni gubitak. Prema tome, hvala lijepo, hvala lijepo, hvala lijepo. A sada možemo riječ dati zadnjim govornicima i molim vas da budete kratki i na jednu minutu. Dakle, François Marti iz Francuskog sada. thank you. Um, bonjour. Dobar le rapport koje se tiče e, izvještaja petorice predsjednika u vezi sa produktivnošću. U izvještaju se kaže da europski semestar i stvaranje postupka za ravnotežu E, e, je smanjio neke probleme, ali da još treba mnogo toga napraviti. Da u svakoj državi članica treba e, ustanoviti tijelo za tržišno natjecanje i organizaciju koja bi okupila sva nacionalna tijela za tržišno natjecanje i proizvodnost dva pitanja, potreba ili ne dodatnih tehnostruktura, e, imamo ih već puno u svim državama članicama, a drugo, e, iskustvo koje spominju predsjednici u Nizozemskoj i Belgiji. Kako to funkcionira? Možemo li dobiti detaljnije informacije o tome? Manuel Rodriguez iz e, Portugala ima riječa ima jednu minutu. E, neki problemi e, iz fiskalnog pakta. Imamo dva e, važna ograničenja. Stopa smanjivanja strukturnog deficita. Ona se razlikuje u državama članicama smanjivanja javnog duga e, iznad 60% e, na 20%. To je jednostavna računica. Ali e, što to znači? Smanjivanje javnog duga dovodi do smanjivanja suverenog rizika i olakšava situaciju za mala i srednja poduzeća, pa bi trebalo potaći ulaganja. E, do sada smo gledali samo jedno, jedno pravilo u fiskalnom paktu, strože pravilo, ali imamo jedno izravno pravilo koje treba posvetiti veću e, pažnju, naročito u zemljama visokog javnog duga. Sada će panel odgovoriti, dati će e, konačne komentare. Hvala Roberto, postavljena su mnoga pitanja, ne znam koliko imam vremena, tri minute. Ključna rasprava ovdje e, se vodi o, budućem modelu upravljanja. E, e, sada imamo stroga pravila iz centra za zemlje, a odgovornost je zemalja da ta pravila ispoštuju. Pravila mogu biti presložena, treba ih pojednostavniti, moraju ih moći razumjeti naši građani. E, e, odgovornost proračuna reformi kako oblikujemo naše kolektivne sustave je nacionalna odgovornost. E, to kažem jer su neki zastupnici ovdje rekli naše probleme uzrokuje pakt o rastu i stabilnosti. Ja, ja mislim da to nije tako. Glavni problemi u našim e, zemljama uzrok im je su loše nacionalne politike. Neću u to e, mogu s vama govoriti o tome bilateralno, sada zato nemamo vremena. Možete reći da to ne funkcionira jer imamo stroga pravila, ali e, gospodin Vendrik je pokazao da se ta pravila ignoriraju. E, mislim da se ipak svi krećemo u pravom smjeru, smanjujemo javni dug, e, povećavamo ulaganja. Ja sam e, malo optimističniji nego neki od vas. Trebamo imati propise, a nacionalni parlamenti ih moraju poštivati. Inače možemo imati centralizirani sustav E, sve će se odlučivati iz centra, ali mislim e, da bi to bila velika avantura. Ako sve usredotočite u jednom centru, govorimo i o mirovinskom sustavu u budućnosti koji će se onda oblikovati u Briselu e, a ne u zemljama članicama jer se situacije u zemljama članicama značajno razlikuju. To su odluke koje zaista utječu e, na funkcioniranje ekonomija, e, održivost proračuna i tako dalje. Moramo shvatiti kad kažemo da e, govorimo o tome da sustav sada ne funkcionira, glavna implikacija toga jest ja nisam revolucionar da budem i ja vjerujem u postepeni razvoj monetarne unije, možda se vi s time ne slažete, ali moramo biti jako oprezni da e, ne izgubimo javno povjerenje i ne smijemo premjestiti e, sve ovlasti u centar u Brisel. Zato naglašavam važnost tijela, nacionalnih tijela za tržišno natjecanje. E, kažete imamo već dosta tih tijela, valjda ste u pravu. E, e, ako imamo ta tijela, moramo dijeliti iskustva, moramo se poboljšati u provedbi reformi i u donošenju reformi. Treba E, sve bolje organizirati na nacionalnoj e, razini. Socijalni dijalog se mora odvijati na nacionalnoj razini. Mi imamo u, u takova tijela u Nizozemskoj sa uključivanjem sindikata i e, nevladinih organizacija. Ne, možemo imati jedan centralni ured za planiranje Mm, e, e, taj e, ured međutim može savjetovati kako možemo reformirati sustav da bismo postigli i naše ciljevlje. Ako imate loše planove, nećete imati održivost. Moramo sve zasnivati na znanju kako oblikovati politike ne ne, ne, ne želim reći da morate e, slijediti nizozemski model, ali ako želimo imati socijalni model Europe, moram trebamo imati više rasta i bolje politike. A mislim da i živimo u vrlo bogatom kontinentu sa dobrim socijalnim e, modelom moramo održati i prosperitet i socijalni model. Jedno specifično pitanje koje je e, postavio gospodin Joachim Pos, e, izbjegavanje plaćanja poreza. Ja nisam član Ekofina. Što nizozemska sama radi na tom području? E, porezne utaje. Sad smo se složili sa e, Njemačkom e, da razmjenjujemo porezna mišljenja. Mi smo rekli možete imati vaša porezna mišljenja, ali ćemo ih razmijeniti. U svih našim bilateralnim poreznim ugovorima E, tu se radi o dvostrukom oporezivanju koje izbjegavamo, ali moramo i izbjegavati i dvostruko neoporezivanje. E, isto tako e, tjeramo, nastojimo da u vijeću dolazi do slaganja sa odlukama komisije. Treba prihvatiti cijelu, cijeli paket a ne smijemo uh, se cjenkati i trgovati, uh, djelovati po uh, tako da uzimamo stvari a la carte. Hvala lijepa. Gospodin Kejs Vendrik ima sada riječ. Hvala predsjedniče. Profesionalno govoreći ja sam vrlo skroman. Odgovorit ću samo na jedno pitanje, uštediti vrijeme kako stvoriti više svjesnosti o učinkovitosti javnih e, izdataka. E, svjestan sam tog pitanja, postoje mnogi odgovori na njega. Dati ću dva moguća odgovora. E, mi u Nizozemskoj se izdaju milijarde eura koje prikupi e, središnja vlada i onda daje lokalnim vladama za posebne projekte. E, sa e, stanovišta učinkovitosti to je loš sustav. Pitanja je ovdje koja je dodana vrijednost, kako možemo stvoriti više dodane vrijednosti za naše građane. Ako želite stvoriti više svjesnosti o, toj, o tom problemi, morate se riješiti ovakvog sustava. Mm, e, isto se odnosi i na nacionalnu potrošnju europskog proračuna. E, sve nacionalne vlade su zainteresirane za trošenje e, svakog e, centa koje mogu dobiti od Europe. A koje je onda dodana vrijednost za njihove građane? Mm, ponovno razmislite o, tim sustavima ako želite poboljšati e, e, javne rashode ili kako ćete korisnije trošiti javni novac. u, e, e, u, svom mandatu u e, e, nizozemskom e, revirskom sudu e, začuđen sam koliko se malo zna o dodanoj vrijednosti koja se stvara u javnim rashodima. Ti se programi mnogo mogu poboljšati. možemo mnogo naučiti iz loših procjena Dakle, bolje informacije i trebamo također imati otvorenost podataka. Za poslovni svijet, za građane, treba im dati informacije o javnim izdacima i to bi moglo poboljšati učinkovitost tih izdataka. Hvala. Hvala lijepa. Valerira Bojima riječ. Hvala lijepa. Vratila bih se na strukturni deficit jer je postavljeno nekoliko pitanja o tome. Jedan prijedlog komisiji. Ako bismo mogli dobiti na web stranici po državama članicama ključne pokazatelje e, strukturnog deficita i učinak e, e, smanjenja strukturnog deficita na rast i ulaganja. E, mislim da svi shvaćamo što je rast. Svi shvaćamo što je učinak na rast. E, recimo da ako smanjimo strukturni deficit e, za 0,1 ili 0,2%, koji će onda učinak biti na ekonomski rast po državama članicama? Koji je učinak na ulaganja? u državama članicama kako bi svi e, shvatili koje su posljedice smanjenja strukturnog deficita. Mislim da je to od bitne važnosti za naše shvaćanje što stoji iza upravljanja javnim financijama, naročito kroz e, strukturni deficit. A drugo pitanje koje bih e, htjela spomenuti jeste kako bismo mogli kada oblikujemo javne politike, kada ih donosimo i ocjenjujemo, kako ih možemo povezati sa agendom 2020. E, kako to radimo u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj? Kako je to povezano sa agendom 2020 koja je dodana vrijednost koji to može donijeti za stvaranje radnih mjesta i za ekonomski rast. Mislim e, da ta dva prijedloga, jedan o načinu upravljanja e, javnim financijama, a drugo provođenje politika u našim zemljama e, od strane nacionalnih parlamenta, kako je to povezano sa agendom 2020. Svaki puta kad nešto radimo, kada prilagođujemo strukturni deficit, koje su posljedice za rast, ulaganja, e, stvaranje radnih mjesta? Mislim da bi onda to bilo jasnije svima. I naročito za građane, kad bismo te informacije mogli dobiti na vrlo jasan način. Hvala lijepa. Sada bih odgovorio na opća pitanja iz Belgijskog parlamenta što me dovodi do opće teme koju je spomenuo gospodin Dijsselblom o, o pristupu koji trebamo imati mm, crno na bijelom ne možemo ići mnogo dalje. Idealno govoreći, kao što sam već rekao, ministar za eurofinancije e, bi, to bi bilo smisleno. Mm, mm, u federalnoj državi imate više slobode za nacionalne proračune i više sredstava, ali e, ne možemo reći da će do toga e, brzo doći. Moramo poboljšati funkcioniranje našeg sustava. S jedne strane, Sadašnji mehanizam nije optimalan, ali nije ni potpuno neunčikovit. E, ono kako ga ocjenjujemo e, utječe na proračunske odluke. Imamo tu dakle maržu, e, slobodni prostor koga moramo popuniti i poboljšati kako e, imati više vlasništva što je ključno, a istovremeno e, ne smijemo dovesti e, tim do anarhije. Moram imati koordinaciju i učinkovitost. Naša pravila se mogu razviti u tom smjeru time da ih koristimo fleksibilnost i komunikacija. Možemo uzeti u obzir e, e, iznimne e, okolnosti koje su, nisu pod kontrolom država članica kao kriz, izbjeglička kriza, ali moramo uzeti i učinak strukturnih reformi u srednjeročno gledano. Dakle, imamo tu maržu on, e, taj prostor nije velik, ima mnogo ograničenja. E, e, to se može učiniti kao što vijeće kaže samo tijekom jedne godine. Imam, možemo bolje oblikovati propise pakta o stabilnosti i rastu ili bolje ih primjenjivati treba analizirati e, i potpuno uzeti u obzir e, metodu računanja e, koji je potencijal rasta. Ova ako zemlja raste 1%, čak e, i e, ne ako ne povećava nominalni dug e, formula ide prema dolje kao strukturni deficit ako rastete onda narušavate pravila trebamo nekako učiniti sve shvatljivijim moramo biti nominalni i trebamo imati više referentnih vrijednosti. Ali naravno ne možemo se potpuno riješiti strukturne koncepcije. Imamo prostora za poboljšanje. Mislim da možemo dobro kombinirati nacionalno vlasništvo sa vlasništvom Europske unije. Mislim da je današnja rasprava bila vrlo konkretna i učinkovita. E, to je dobar primjer vođenja ovakove konferencije za budućnost. Mislim da ne smijemo više e, hvaliti jedni druge. E, pohvaljujem vas sve kao sudionike na ovom sastanku. Mislim da ste zaista zaslužili e, e, stanku za kavu. Zahvaljujem svim govornicima na njihovim doprinosima. Nemamo e, dovoljno vremena, naravno nikada, ali mislim da smo raspravili glavne točke našeg dnevnog reda. Kava će se poslužiti na prvom katu. Hvala vam na pažnji i sudjelovanju.